Poštovane kolege, molim zauzmite mjesta. Moramo se disciplinirati. Puno je odbora koji imaju danas konstituirajuće sastanke. Pa samo još trenutak i onda nastavljamo. Poštovane kolege, pozdravljam vas na konstituirajući sastanak odbora DEV, odbora za razvoj prema 14. prema 14. članku poslovnika ja ću predsjedati dok ne bude to preuzela osoba koja je izabrana ili evo mogu sada e, reći da je odnosno proglasiti ovaj odbor ovaj sastanak e, otvorenim i prema e, poslovniku možemo sada pristupiti izboru predsjednika i onda jednog po jednog e, četiri podpredsjednika. Evo, sad e, članova koji glasuju, te bude li ikakvih izmjena, klubovi nas trebaju izvijestiti o njima. Za EPP Gospodin Kasman bit će zamijenjen Martinom Motlom i Iva Kopač ima zamjenu. Ja ću vjerojatno krivo izgovoriti neka od imena, ali e, vjerujte da to onda jesu ti ljudi na koje se misli. Za socijaldemokrate oni nisu nikakve alternativne članove predložili Marija Soraya Rodriguez Ramos eh, će biti zamjena drugih eh, izmjena dakle eh, nema a DCR i drugi imate li vi imena alternativnih članova o kojima biste nas željeli izvijestiti? Čini se da ne. Možemo sad pristupiti izboru predsjednika. Imamo kvorum. Četvrtina je članova nazočna. Dakle, puno ih je više od sedam potrebnih. Bila bi šteta da ne odaberemo predsjednika, pa evo molimo vas za kandidate. U ime Pučana, a ja sam koordiniran, ja predlažem gospodina Tomasa Tobija. Pribilježio sam vaš prijedlog. Ima li još kandidata? Podsjećam da klubovi ili dvadesetina od ukupnog članstva odbora trebaju, dakle dvoje, trebaju odnosno mogu dati prijedlog za predsjednika. Imamo jednog kandidata sada Jesmo li suglasni s tim da taj kandidat e, aklamacijom postane predsjednik? Imamo li dakle suglasnost? Ja pretpostavljam da je gospodin Tobe pristao na ovu kandidaturu za predsjednika budući da je eto njegovo ime u ime Pučana objavljeno. Podsjećam da kandidati moraju biti puni članovi odbora. Javlja li se tko za riječ? Izvolite. Podsjećam da kandidati trebaju biti puni članovi odbora i da su trebali popuniti deklaraciju o financijskom interesu i e, o e, časnom postupanju. Jeste li vi to učinili, gospodin Tobe? Da. Budući da imamo jednog kandidata, predlažem da izbor izvršimo aklamacijom pa vas molim za pljesak. Konstatiram da ste izabrani jednim e, entuzijastičnim aplauzom i čestitam vam na izboru za predsjednika, a ja se povlačim i prepuštam vam predsjedanjem. Thank uh, Hvala, drage kolege. Doista je čast biti izabran za predsjednika odbora za razvoj, odbora uh, DEV i doista se veselim upoznati vas sve u ovom odboru i znam da DEV je u prošlosti e, imao jako dobre rezultate u pogledu međustranačke suradnje na važnim temama mi nadziremo otprilike 50 e, milijardi eura, tri četvrtine ukupnog proračuna Europske unije za vanjsko djelovanje. I Imamo e, i također postkotonu e, pregovore koji se odvijaju. Treba će izabrati nove povjerenike za naredno razdoblje i imamo e, samo šest godina za postizanje ciljeva održivog razvoja i druge ciljeve i Naravno da se raspravlja koji je odbor e, u parlamentu najvažniji, za mene je upravo ovaj najvažniji i vjerujem da će svi koji su, da su svi izabrani u ovaj odbor doista predani e, našim ciljevima. Hvala vam na povjerenju i kao što rekoh veselim se suradnji, ali možemo sada prijeći dalje na izbor prvog potpredsjednika. Dakle, druga točka dnevnog reda i podsjećam da će imena zamjenika koji mogu glasati Marin Motle koja zamjenjuje Luka Samandla, Eva Kopač koja zamjenjuje Đaninu Opća, Rinju, Marija Soraya Rodriguez Ramos umjesto Martina Horuda. To su zamjene. Ako nema izmjena na ovom popisu, ja vas molim za prijedloge. jednog po jednog podpredsjednika. Alors, je vais proposer deux super vice-présidents. D'abord, predlažem, predlažem dva izvrsna podpredsjednika. Pierrette Esperger Fofana Molim ustanite. Herzberger. Ona ima doktorat u frankofonoj književnosti. Ona je sveučilišna nastavnica, profesorica i bila je vijećnica u općini. I ona je isto tako članica nevladine organizacije FGM organizacija prijatelja zastupnika iz Afričkog parlamenta u Njemačkoj i, i od, ona je uistinu kandidatkinja na visokoj razini. Molim pljesak. Hvala. Ima li još prijedloga? Pitaću vas, slažete li se sa nominacijom. Da, odlično. Sada bih vas želio podsjetiti da kandidat mora biti puni član ovog odbora, mora imati valjano ispunjenu izjavu o financijskim interesima, također mora potpisati kodeks etičkog ponašanja. Da li vi ispunjavate te preliminarne uvjete? Da. U tom slučaju, obzirom da imamo samo jednu kandidatkinju za poziciju prve potpredsjednice, predlažem da vas izaberemo aklamacijom. čestitam na vašem izboru na mjesto prve potpredsjednice ovog odbora i molim vas dođite do podija i sjednite. Nema promjena na popisu, možemo nastaviti sa glasanjem. Sada ću e, zamoliti da glasujemo za drugog potpredsjednika. Hvala, da ćemo nominacije. Čestitam na vašem izboru i na izboru naše prve potpredsjednice u ovom odboru i u ime kluba socijaldemokrata želim iznijeti naše zahvale na vašim uvodnim komentarima. Mi se slažemo sa vašim pristupom i nadamo se da ćemo činiti izvanredni tim u ovom odboru. Zadovoljstvo mi je predložiti izbor za izbor drugog potpredsjednika gospodina Norberta Noizera. On je dugotrajni član ovog odbora od samog početka funkcioniranja u ovom domu. On je bio jedan od glavnih članova tima odbora DEVE, bio je dugi niz godina koordinator, ima mnogo iskustva u svim područjima rada ovog odbora. Gospodine Norbert. Ja ću vas pitati, slažete li se sa nominacijom? Da moram ponovno sve pročitati. Također se mora podsjetiti da morate biti, kandidat mora biti puni član ovog odbora, mora ispuniti izjavu o financijskim interesima i izjavu vezanu uz e, kodeks ponašanja. Da li ispunjavate ova tri preliminarna uvjeta? Da. U tom slučaju, obzirom da imamo samo jednog kandidata za poziciju drugog potpredsjednika odbora DEVE predlažem da izaberemo Norberta Nozera aklamacijom. Čestitam na vašem izboru na mjesto drugog potpredsjednika ovog odbora. Molim vas dođite do podija i sjednite. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, izbor trećeg potpredsjednika ili treće potpredsjednice. Ako ima nekih izmjena članova ili zamjenika koji će sudjelovati u glasanju, molim da mi to kažete prije no što otvorim glasanje. Sada pozivam nominacije za izbor trećeg potpredsjednika. Hvala. Klub Renew Europe. bi predložio gospođu Zakaropulu za treću potpredsjednicu. Ona je Grkinja, ginekolog i kirurg. Ona je diplomirala u Rimu, sveučilištu Sapijenca. Također posjeduje i doktorat iz bolesti koja, nije, koja pogađa jedno deset žena i među zdravstvenim radnicima u Francuskoj je naporno radila kako bi podigla svijest e, u javnosti i u društvu o toj bolesti. Također se odjelovala e, na konferencijama UN-a posljednjih tri godina. Ona je vrlo predana ekonomskoj neovisnosti žena kao pokretača razvoja i ona se zalaže da žene i djevojke imaju pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. Ovo je sažeti prikaz njenog vrlo bogatog životopisa i ja ju predlažem za prvu kandidatkinju. Hvala. Nema drugih nominacija. Pitaću gospođu Sola Lopulo, slažete li se sa nominacijom? Da. Mora vas podsjetiti, kandidat mora biti član ovog odbora, mora ispuniti izjavu o financijskim interesima i potpisati kodeks o etičkom ponašanju. Da li ispunjavate ova tri preliminarna uvjeta? Da, hvala. U tom slučaju, obzirom da imamo samo jednu kandidatkinju za poziciju treće potpredsjednice odbora DEVO, predlažem da gospođu e, izaberemo aklamacijom. Čestitam na vašem izboru na mjesto treće potpredsjednice ovog odbora. Molim vas dođite do podija i sjednite. Let me remind you... Podsjetit ću vas još jednom da ako ima ikakvih izmjena u popisu zamjenika za izbor e, četvrtog potpredsjednika, molim vas recite mi prije što otvorim glasovanje. Pozivam nominacije za izbor četvrtog potpredsjednika ili četvrte potpredsjednice. Mi bismo željeli predstaviti vrlo mladog člana Njemačkog parlamenta. Dugi niz godina on je radio sa mladim europskim majkama. On je fotograf i novinar. To radi već nekoliko godina i uključen je u mnoge operacije pretraga i spašavanja na sredozemlju. Slijedio je mnoge migracijske rute na Balkanu, bio nekoliko puta i u Afganistanu u Europskom parlamentu je fokusirao svoj rad na migracijsku politiku, azil i ljudska prava kao i na socijalna prava, što je ključno pitanje za ovaj odbor. Ja sam duboko uvjeren da, bi, da ćeš kao član ovog odbora obaviti odličan posao. Erik Marka, Markart. Nema drugih nominacija. Erik Marka, slažete li se sa nominacijom? Da. Podsjetit ću vas da kandidat mora biti punopravni član ovog odbora, mora ispuniti izjavu o financijskim interesima i mora potpi izjavu koja se tiče e, etičkog kodeksa. Slaž da li ispunjavate ta tri uvjeta? Da. U tom slučaju, obzirom da imamo samo jednog kandidata za mjesto četvrtog potpredsjednika odbora DEVE, predlažem da izaberemo Erika Markarta aklamacijom. Čestitam na vašem izboru kao četvrtog potpredsjednika ovog odbora. Molim vas dođite do podija i sjednite. Perfect. Then we move on to item Odlično, možemo prijeći na šestu točku dnevnog reda, priopćenja predsjedatelja. Reći ću da jezični režim za odbor DEVE je engleski, francuski, njemački, mađarski, talijanski, litavski, poljski, španjolski i švedski. Sada ćemo potvrditi kalendar sjednica za 2019. godinu. Već ste primili kalendar u elektroničkom obliku zajedno sa pozivom na ovu nove ovaj osnivački sastanak. Slažete li se sa ovim datumima? Ako nema prigovora, onda potvrđujemo kalendar sastanaka. Posljednje moram vas informirati da je paket za dobrodošlicu odbora DV bio e, e, podijeljen u vaše pretince. Sadrži vrlo važne informacije o radu odbora, i o glavnim prioritetima odbora. Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Sljedeći sastanak odbora 9 će se održati u Briselu 24. E, to će biti zajednički sastanak sa odborom za okoliš o izvješću e, formu na visokoj razini koji se e, održava u Briselu i u Njurku sljedeći tjedan. Radi se o agendi za održivi razvoj, ciljevima održivog razvoja, vrlo važni sastanci. Biće vrlo važno da saznamo te informacije, obzirom da predsjednik parlamenta neće biti na tam sastancima. Sljedeći sastanak će se održati 24. srpnja 2019. godine od 9 do 12.30 u Briselu. Hvala lijepa kolege. Još jednom čestitam na vašem sudjelovanju na ovom sastanku. Također bih e, želio zahvaliti tajništvu koje je pripremilo ovaj sastanak. obično imamo i točku razno na dnevnom redu. Pitanja. Možemo li najaviti događaje koji će se održavati od sada do kraja godine? Imamo mnogo novih kolega koji bi se željeli organizirati i možda rezervirati neke datume. Možete li nam barem neslužbeno reći koji se i planiraju. Konferencija će se održati u New Yorku na temu održivog razvoja. Već smo zamoljeni da predložimo imena za tu konferenciju na kojoj će se još e, kakva se još događanja planiraju. Hvala na ovom pitanju. Informaciju koju sada imam vezano u sljedeću srijedu je da će izaslanstvo otići u New York 23. do 26. srpnja iz odbora DEVE i iz odbora ENVI. To je jedina informacija koju imam. 15 članova će biti u tom izoslanstvu, no provjerit ću sve sa tajništvom i onda ćemo vam poslati informaciju čim ju zaprimimo kako bi svi mogli zabilježiti datume u svojim rokovnicima. Sastanak koordinatora e, će odrediti predstojeće misije. Ništa još nije odlučeno, obzirom da do sada nismo bili izabrani, do sada jesmo. Mi smo mali odbor, mi radimo dobar posao. Ne možemo li neslužbeno dobiti informacije? Jer ako će sve postati previše formalno, onda ćemo teško stvariti napredak. Naravno, kao što sam rekao, čim dobijemo informacije o ovom malom odboru, možemo vam poslati e, neformalno ih.